komisije. Predajem sada riječ u ime komisije gospođi Marijane Tyson. Izvolite, imate riječ. Dear President, honorable members of Gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, sa zadovoljstvom vam mogu predstaviti prijedlog Europske komisije za ciljanu izmjenu direktive o upućivanju radnika koje je kolegi usvojio danas popodne ovdje u Strasburu i mogu vam reći da je tinta na tom prijedlogu još uvijek e, doslovce mokra. Sloboda kretanja radnika i sloboda pružanja usluga su dvije od e, temeljnih e, sloboda našeg unutarnjeg tržišta. Od kad sam ja preuzela ovu funkciju, ja sam rijetko čula da se te dvije slobode dovode u pitanje, ali često sam čula e, zabrinutosti oko četiri aspekata. Kao prvo, učinak mobilnosti radnika na zemlje koje dašu radnike i koje primaju radnike, zatim provođenje trenutnih propisa, zatim isto tako neravnoteža koja se smatra nepravednom i zatim kao četvrto e, da imamo jednake uvjete za sve na unutarnjem tržištu. Ja sam duboko uvjerena da ne bismo trebali zanemariti te razloge za zabrinutost, nego da bismo ih trebali riješiti. Koji je naš odgovor? Koji su glavne crte tog odgovora? Kao prvo, naš odgovor ne bi trebao biti da e, se odmičemo od mobilnosti radnika, trebamo promicati slobodu e, radnika koju Europska unija predstavlja. Imamo se i dugoročne beneficije za naše građane, za tržišta rada i za naša društva. Kao drugo, potrebna su nam pravila koja su jasna i koje će se provoditi na terenu. Tome nije još uvijek slučaj danas i tu postoji prostor za poboljšanje. Po mom mišljenju imamo sada četiri instrumenta koja već trenutno pružaju nacionalnim vlastima eh, bolje instrumente kako bi sloboda kretanja bila dobro upravljena i pravedna. Imamo EURES, imamo platformu za prijavljivanje neprijavljenog rada, imamo direktivu o upućivanju radnika i imamo direktivu o provođenju vezano uz upućivanje radnika. Sva ta četiri alata treba brzo provesti. Moja služba aktivno podržava države članice vezano uz rok o transpozicija direktive koje će isteći u lipnju. Komisija su tako neće okljevati da donese mjere za provođenje. Pravedno unutarnje tržište Europske će postojati samo ako mjere koje smo usvojile se isto tako i provode. Provesti pravila koja imamo već, to je naravno jedan dio odgovora, a zatim imamo čini se da trebamo ići još i dalje, svi moramo poboljšati, ažurirati i ojačati pravila gdje je to potrebno. Što se tiče tog cilja, mi smo završili pripreme paketa o e, radnoj mobilnosti, to je bilo krajem prošle godine, ali kao što znate mi smo odlučili odgoditi usvajanje tog paketa e, do nakon sastanka e, Europskog vijeća gdje je trebalo razgovarati o pitanjima vezano uz jedno kraljevstvo kako ne bi bilo nikakvih interferencija sa trenutnim političkim raspravama. Sada kada imamo dogovor vezan uz jedno kraljevstvo, jasno je da ne možemo e, nastaviti s našim e, planom da promijenimo socijalna prava koja bi trebala vidjeti za Europsku uniju e, prije britanskog referenduma, ali postoje drugi aspekti pravedne mobilnosti radnika i upućivanja radnika na čemu bismo mogli raditi. I danas smo usvojili prijedlog i isto tako i plan rada za 2016. godinu dragi zastupnici Europskog parlamenta. Želim biti potpuno jasna kada je sad o mom političkom stavu. Potrebno nam je više upućivanje radnika u Europi, a ne manje. Imamo otprilike 1,9 uh, slučajeva upućivanja radnika uh, godišnje u ovom trenutku. To je veliko povećanje, ali to je ipak manje od 1% uh, naše ukupne radne snage. Postoje dakle potencijal za više i Europska komisija i dalje salaže da se uklone prepreke za prekogranično pružanje usluga kao što to stoji u našoj strategiji u unutarnjem tržištu. No, dok um, želimo imati jače prekogranično pružanje usluga i više upućivanje radnika, istodobno se damo pomenuti da je taj sustav uređen i to na pravedan način, pravedno za radnike, a pravedno se tako i za poduzeća. Mnogo toga je već rečeno i napisano. Vezano uz to kako uh, reagiraju uh, pravila u unutarnjem pravilu sa socijalnim pravilama EU. Neki se više zalaže za socijalnu zaštitu, a neki za uh, propise sa tržišta ali zapravo se radi o tome da je sama bit europskog modela ta da ta oba aspekta treba ići ruku pod ruku. To je bio glavni cilj direktive o upućivanju radnika iz 1996. godine i to je i dalje cilj. Promicanje prekograničnih usluga, a i sudobno zajamčiti e, zaštitu radnika i jednake uvjete za sve, dakle i za one koji E, nude usluge lokalno i za one koji nude uloge prekogranično. Imamo 20 godina koji su prošli od e, usvajanja direktive iz 1996. godine. Naravno, europsko tržište rada se je promijenilo. Imamo sada 28 država članica. Imamo velike razlike u plaćama i u sustavima plaćanja e, između država članica. Ta razlika je jako velika i umjesto konvergencije imamo sada zapravo više divergencije. A to se održava i na upućivanje radnika. Razlika u minimalnim plaćama se je e, od e, odnosa 1 naspram 3 iz 1996. povećala na e, odnos 1 naspram 10. Zatim imamo isto tako i različite propise o plaćanju. Je li radnik ima pravo na regres? ima li pravo na 13. plaću? koliko ima vremena za odmor, koliko radi. Dakle, trenutno nemamo jasne odgovore na to, a to dovodi do nesigurnosti i do svakodnevnih nesporazuma. To je loše za upućene radnike kojima je teško osigurati si prava, a isto tako je loše i za poduzeća koje upućuju radnike budući da su onda troškovi za to viši, a neki čak i odustaju od toga da upućuju radnike zato što je to jednostavno presloženo u e, unutarnjem tržištu koji se temelji na visokim e, kompetencijama, e, potrebne su nam inovacije, a troškovi rada su samo jedan od elemenata. Ali gospodarstvo koje se samo temelji na plaćama nije u interesu niti radnika, niti poduzeća, niti konkurentnosti europskog gospodarstva u globaliziranom svijetu. Sektor proizvodnje još uvijek čini 23% upućenih radnika, ali ipak imamo upućivanje radnika i za druge sektore. Novinari, bankari, pružatelji zdravstvenih usluga i drugi radnici danas se upućuju. I njih bi trebalo zaštititi, a to prema trenutnoj direktivi nije uvijek zajamčeno. I na posljedku imamo i sve jači trend outsourcinga i podizvođaštva e, na tržištu rada. Podizvođaštvo ima smisla kada imamo um, drugačije vještine, ali to dovodi do iskrivljavanja tržišnog natjecaja kada e, podizvođači ne primjenjuju jednaka pravila po pitanju e, remuneracije. Kada se koristi outsourcing kao način da se što manje plaća radnika, onda to dovodi do nepravednosti, do fragmentiranosti tržišta rada i idemo dakle e, prema divergencija, ne konvergencija. To nije unutarnje tržište koje želimo, niti unutarnje tržište koje smo obećali našim građanima. Jasno je da nam je potrebna ciljena revizija direktive o upućivanju radnika iz 1996. kako bi riješili ta pitanja, kako bismo ažurirali propise našem današnjem kontekstu. I znam da se neki od vas prisjećaju teških razgovora o direktivu do radnika i ja se sjećam tih rasprava, bila sam tada u tom trenutku zastupnica u Europskom parlamentu, ali doista smatram da i ovaj put možemo postići dogovor. Od mog prvog dana u novoj funkciji, gospodine predsjedavajući, ja sam pažljivo saslušala predstavnike različitih političkih frakcija, dionika, država članica i prije svega sam primijetila da postoji jedan zahtjev. Bolja zaštita za upućene radnike, jednaka pravila za lokalne i prekogranične pružitelje usluga, potreba za većom transparentnošću i većoj pravnoj sigurnosti, zatim načelo razmjernosti, nediskriminacija, isto tako naravno i poštivanje načela subsidijarnosti i e, sustava određivanja dakle, nacionalnih e, razina za plaće. Ovaj prijedlog komisije koji imamo danas na uravnotežen način odgovara na sve to. Imamo prijedlog za ciljanu prilagodbu propisa o e, plaćama vezanu uz nedavnu odluku Europskog suda pravde i potpunosti u skladu sa e, time da se poštuju nacionalne specifičnosti. Nećemo imati više minimalnu, minimalne stope za plaće, već ćemo poštivati propise koje vrijede u zemlji domaćine. Zatim isto tako uskladit ćemo naše propise po pitanju socijalne zaštite. To je namno vezano uz radnička prava, ali i uz socijalna prava kako bi upućeni radnici koji su upućeni na razdoblje dulje od 24 mjeseca se smatrati potpuno uključenima nakon toga u e, tržište rada države domaćina. Isto tako imamo i propise o e, agencijama za privremeni rad gdje se pravila za lokalne radnike trebaju isto tako primjenjivati u ovom slučaju i na upućene radnike. Gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, nadam se da ćete proučiti naš prijedlog, dakle službeni prijedlog, ne, ne službeni prijedlog e, kojeg sam vidjela da tisak u posljednjih nekoliko dana komentira. Nadam se da ćete proučiti naš prijedlog otvorenog uma i s konstruktivnim pristupom. Ja sam spremna, to znate, vratite se u ovaj dom u bilo kojem trenutku ovom raspraviti. Europska komisija će nastaviti konstruktivno surađivati sa su dakako, dakle, i sa Europskom parlamentu i to će biti zadovoljstvo, a sve s ciljem da postignemo dobar dogovor. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Domnul eh, Kaza, un Hvala, riječ ima gospodin Kaza. Hvala, gospodine predsjedavajući. I ja želim zahvaliti povjerenici Tyson jer smatram da ona doista to zaslužuje jer je pokazala određenu hrabrost počeši razgovarati o direktivi koja je daleko od savršenstva. Mi smo u kućanima smatrali da je potrebno poboljšati određene aspekte. Naravno, tu postoji određeno razmimo i laženje u mišljenjima i neće se svi složiti s time. Imali smo dugu raspravu u klubu i nismo lako došli do sporazuma kao ovaj današnji ovom novom prijedlogu komisije. Moj poziv e, želimo uputiti drugim klubovima zastupnika. Ne smijemo sada biti populisti. Ovaj parlament e, u cijelosti bi trebao pokazati jedinstvo i nastojanje da se postigne pravi kompromis. Ja ću nastojati dobro surađivati sa izvjestiteljicom, sa e, svima e, predstavnicima klubova zastupnika kako bismo ostvarili dobar kompromis jer je ovo dobro polazište za i ako u tome uspijemo, onda ćemo doista pokazati što želimo vijeću, zato jer vijeće treba također postići i unutarnji sporazum. Gospodin Šan ima plavi karton, prihvaćate li? Eh, Hvala vam lijepa, poštovani kolega. kad ste govorili o različitim političkim klubovima zastupnika, onda sam pomislio da vam moram postaviti pitanje u ime socijalista i demokrata o tome što točno mislite po time kada kažete da bi trebali se isplaćivati lokalne minimalne plaće, to jest da bi se trebalo nekakav prosjek izračunati kako da to postignemo po vašem mišljenju? Pa, ne znam kako bi se to mogli postići. Naravno, ono što sam htio reći je da neće svi dobiti ono što su htjeli, ali ovim sporazumom koji imamo sada trebamo učiniti međusobne ustupke i postići kompromis. Nije pitanje o tome što ja želim, nego ono što sam spreman dati kako bismo imali dobar rezultat na kraju. I to je put ka kompromisu. Ako budemo insistirali na populizmu, na kraju dana ćemo izgubiti, a izgubit će naročito radnici. Radnici trebaju naše jedinstvo kako bismo očuvali njihova prava. Hvala. Da, Nama se tu ne radi o tome da želimo ograničiti upućivanje radnika, već o tome da upućivanje radnika bude pravedno u okviru Europske unije. Gospođa Tyson, vrlo mi je drago što je Europska komisija uvidjela da direktiva o e, provedbi sama nije dovoljna, već da je doista potrebno krenuti s radom na pravoj direktivi. Uz pomoć sindikata smo mi socijalisti ovaj vikend uspjeli popraviti prijedlog od prije nekoliko tjedana, a to Europska komisija mog, je komisija mogla izbjeći da je imala razgovore sa sindikatima. Naravno, jednake plaće na istom mjestu, to treba vrijediti za sve, pa i za upućene radnike, ali to bi trebalo vrijediti za sve vrste, sindika, sve vrste e, tarifnih ugovora. Isto tako, minimalne standarde ne bi se trebalo podmačiti kao maksimalne standarde i države članice trebaju e, biti u, toj, u tom stanju da i dalje e, nameću stroga pravila vezanu uz zaštitu radnika i radnica da smiju sama ta pravila određivati. Vrlo nam je drago što sada trebamo imati ograničenje roka za upućivanje radnika i to po prvi put, ali 24 mjeseca nije u sladu sa stvarnošću kada pogledamo primjerice e, građevinarski sektor, većina upućenih radnika tamo radi manje od e, pola godine. Ograničenje tog roka na šest mjeseci bi trebalo uvesti kako bi se doista popravila situacija. Isto tako se trebamo obračunati sa pravim problemima sa stalnim upućivanjem radnika opetovano uvijek iznova bez ikakve odgovornosti sa proforma poduzećima, sa lažnim e, zaposlenjima, e, sa e, upućivanjem radnika koji ne dobivaju svoja socijalna prava, sa iskrivljavanjem tržišnog natjecanja putem manjeg plaćanja doprinosa trebamo koordinirati sustave socijalnog osiguranja. Hvala. Prihvaćate li plavu karticu gospodina Šulca? Izvolite. Gospođo kolegice vi dolazite kao ja iz Njemačke, upravo ste govorili o načelu jednake plaće za isto radno mjesto, za isti rad. A tu me zanima kako vi za Njemačku recimo definirate eh, to isto radno, isto radno mjesto. Je li to Njemačka, je li to neka savezna pokrajina, kao što znate imamo različite plaće na razini cijele Njemačke za isti rad, pa bi me to zanimalo. Hvala. Da, to sam upravo htjela reći. Svi regionalni tarifni ugovori bi trebali se ukoristiti kao temelj za upućivanje radnika. Ako na istom mjestu rade dvije osobe koje vrše isti rad, onda bi trebalo se na njih primjenjivati isto načelo remuneracije i socijalnih doprinosa. Mislim da je to pravedno. Domna McIntyre, un minut. Hvala McIntyre na jednu minutu. Upravo smo ugovorili o boljem zakonodavstvu. Moram reći da to nije dobar primjer dobrog zakonodavstva, nego upravo suprotno. Mislim da je loša zamisao ponovno otvarati ovaj predmet dok još uvijek očekujemo provedbu direktive o provedbi u Europskoj uniji to nije nešto što mogu pozdraviti. Kada je riječ o pojedinostima, načelo remuneracije za zaštitu radnika je daleko šire nego u izvornoj direktivi koja je govorila o plaći. I to će imati štetan učinak na manja poduzeća, na upravo mala i srednja poduzeća prijedlog ne spominje izravno jednako naknadu za jednaki rad na istom radnom mjestu. Mislim da je to ipak pokušaj komisije da, da to progura. Moramo biti oprezni i ne stvoriti još jedan zakon sa neželjenim posljedicama. Hvala. Prihvaćate li plavu karticu kolege ili kolegice s lijeve strane, s vaše lijeve strane? Gospođa Rajker. Gospodin She said no. Well, you settle the score after the meeting. E, kaže da se ne želi javiti za riječ, dakle, riješit ćete razmjerice nakon sastanka. Gospođa Dlabajova. I think that every member has right not to... Mislim da svaki zastupnik e, ima pravo odbiti plavu karticu i ne smije ga se vrijeđati. Takav jezik ne možemo i ne smijemo čuti na plenarnoj. Hvala. Uh, Gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice, ovaj sadašnji prijedlog revizije direktive o upućivanju radnika je veliko iznenađenje. To je već riješeno sadašnjim važećim zakonodavstvom koje je kompromis između načela slobodnog kretanja usluga i potrebe da se adekvatno zaštite radnici, što uključuje i dostojanstvenu plaću. I zato imam pitanje, što mislite da je cilj revizije ove direktive? Iako ovo zakonodavstvo nije bilo dovoljno dugo na snazi i ne znamo koji su ishodi tog zakonodavstva. Nije to eh, riječno u načelu boljeg zakonodavstva. Komisija se nada eh, boljim eh, plaćama i boljoj konkurentnosti. Hoće li se to ostvariti u cijeloj Europi? Smatrate li da je tako? Niste li možda zaprinuti da će konkurentnost poduzeća iz manje razvijenih zemalja biti još gora kada je riječ o upućivanju radnika? Jeste li razmotrili i razlike u plaćama u zemljama. Mene brine da će to dovesti do sporova između zemalja članica i da će to podići još veće prepreke mobilnosti radnika. Zemlje članice to nisu dobro utvrdile i to će imati negativan učinak na prekogranično gospodarstvo i na mala poduzeća, a oni su stup našeg gospodarstva. Europa koja nije konkurentna na domaćem tržištu neće to biti ni na globalnom tržištu, a to je ono što nam najviše treba i ja ću vam reći da ću učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ostali konkurentni. Gospodin Hendel, na minutu i pol, izvolite. Ja, vielen dank. Ehm, Hvala vam lijepa. U proteklih četiri godina je eksplodiralo upućivanje radnika. To ne bi bilo loše kada ne bi, da nisu studirala i e, izvješća o zlouporabi ovog fenomena. Europska komisija želi ograničiti zlouporabu, što više želimo imati načelo jednake plaće za isti posao na istom mjestu. Ako sada pročitam dokumente, dokumente koji su mi poznati, onda moram reći da se tu ne radi o tome da se dobi ista plaća za isti rad na istom mjestu, da tu dosta toga još nedostaje. Ako upućeni radnici tek nakon 24 mjeseca e, budu jednaka po pravima lokalnim radnicima, onda to nije dovoljno. Nismo riješili ni problem e, e, u ugovorima o podizvođačima. Tu isto tako imamo veliki socijalni dumping, to se tiče i javnih natječaja. Isto tako nismo riješili pitanje lažno samo samog zaposlenih koji se i dalje upućuje kao radnike, a u biti se tvrdi da oni nisu takvi. Isto tako imamo zlouporabu e, upućivanja radnika pomoću uh, privremenog rada. Isto tako nismo uspjeli uspostaviti učinkovitu kontrolu država članica nad upućivanjem radnika zato što nisu jasno uređene razmjene informacija među državama članicama. Ovaj prijedlog nije dovoljan, gospođo predsjednice, tu moramo još dosta toga poboljšati. Ako Europska komisija ne iznese nešto bolje, onda se sada konačno traži od Europskog parlamenta da se pobine da se da se dobije ista plaća za isti rad za isto radno mjesto. Hvala, gospodin Lambert. Na minutu i pol. Hvala. I želim zahvaliti komisiji na ovoj izjavi. Mi svi razumijemo potrebu da treba dobro zaštititi radnike gdje god da se nalazili, gdje god radili i treba spriječiti njihovu zloporabu i također osigurati da se poduzeća pridržavaju zakona i također ne želimo da se ovo iskoristi kao mehanizam da bi se e, smanjilo standarde i plaće no još uvijek postoji zabrinutost u vezi sa upućivanjem radnika u brojnim sektorima i e, mi smatramo da ovu provedbenu direktivu još treba usvojiti u zemljama članicama, a mnogi se brinu da mnoge zemlje članice nemaju niti odgovarajuće resurse kada je riječ o inspekciji rada kako bi se to odgovarajuće provelo. Dakle, trebamo razmotriti prijedloge i moguće e, zabrinutosti. Neke od nas još treba uvjeriti u kvalitetu ovog prijedloga. Znamo da e, kolektivni ugovori imaju svoja ograničenja. One su u skladu sa Europskim sudom, ali možemo li ići i dalje? Treba li možda u to uključiti i sektorske ili e, kućne ugovore? E, kada je riječ o remuneraciji, Mislim da je to šire od plaće i naročito kada vidimo da e, mnoge zemlje članice osiguravaju minimalne plaće. Jednaka plaća na jednakom e, radnom mjestu čini se dobro zamisli, ali mislim da nekima neće biti e, odgovarajuće to rješenje. Dakle, trebamo se još o time pozabaviti kako bi se riješila ova, riješila Hvala gospodin Eker. Direktiva o upućivanju radnika omogućuje poduzeću da prebaci stranog radnika u drugu zemlju dok još na domaćem terenu ljudi traže posao. 2009. godine imali smo štrajkove zbog ovog zakonodavstva. Ovo samo nastajanje kao ujedinjavanje Unije bez upraćenja e, pozornosti na nacionalne granice ljudi, ljuti ljude u Ujedinjenoj kraljevini. E, radnici koji su kratkoročno upućeni trebaju otplaćivati kredite i njih e, zbrinjava poduzeće. Naši birači nemaju tu taj luksuz i oni još trebaju otplaćivati svoje račune i to je temeljni problem ove direktive i slobode kretanja Europske unije. To je zapravo utrka prema dolje kada je riječ o plaćama i kvaliteti života. E, tu se isplaćuju minimalne plaće i zbog toga imamo bal gospodarskih migranata koji smanjuju plaće. Sve je jasnije da Europska unija služi velikim korporacijama, njihove politike su e, snizile plaće i to će biti vaša propast. 31.6. Svaki, e, svaki radnik koji je potplaćen, koji je izgubio posao, koji je izgubio e, i pravo na imigraciju će moći reći svoje mišljenje. Europska unija se služi malobrojnima, ali oni mnogobrojni će reći svoje. Hvala. Gospođa Lazovjecka na minutu i pol. Hvala. Uvaženi kolege, gospođo povjerenice, želim na početku zahvaliti povjerenici na rješavanju pitanja u vezi sa zapošljavanjem i socijalnom politikom, što je u središtu interesa Europske komisije. Ova pitanja zaslužuju i našu veliku pozornost, no pitam se zašto je komisija na brzinu donijela ovu odluku o reviziji direktive o upućivanju radnika. Prije otprilike dvije godine nakon teških pregovora svi klubovi i sve zemlje članice su usvojile provedbenu direktivu o upućivanju radnika i mislim da je šteta što komisija nije pričekala da se vide učinci provedbene direktive i nije pričekala da čuje mišljenje zemalja članica i socijalnih partnera. Prema komisiji treba tu direktivu izmijeniti kako bi je uskladilo sa europskim pravom i kako bi se osiguralo konkurentnost svih poduzeća. No ako pomislimo na e, trošak rada, evo tu komisija posjeća na to da mm, poduzeća koja upućuju radnike preuzimaju troškove koji međutim ne idu na teret lokalnih poduzeća i to ima negativan učinak na mala i srednja poduzeća, to može ostaviti konkurentnost na domaćem tržištu. Osim toga, upućeni radnici vrlo često rade izrađuju na lokalnim tržištima, a upućivanje se odnosi uglavnom na e, istočnu i zapadnu Europu. Dakle, to bi se moglo stvoriti neka siva područja koja će podrivati socijalnu koheziju. Nadamo se da će se, zahvaljujući Europskom parlamentu, i govornike prekinuti. Hvala, gospođa Jongerius, na dvije minute. Hvala. Gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice. U mojoj zemlji prošlog tjedna pročitali smo vijest prema kojoj na stotine Rumunja je radilo za 1 euro na sat. Obratila sam se Biro za zapošljavanje nizozemske i odgovorili su mi da to nije slučajno nego i da ne treba zbog toga kriviti Rumunije, nego one koji prihvaćaju te radnike i djeluju u sivoj zoni. Revizijom direktive o upućivanju radnika treba stati na kraj jednoj takvoj situaciji. U Uniji 28 različitih tržišta rada moći će se riješiti ovaj problem osiguravanjem prave mobilnosti radnika i zaštite radnika. Vaš prijedlog revizije provedbene direktive jest korak u pravom smjeru. Ja sam optimistična u vezi proširenja obveza i nadležnosti biroa za zapošljavanje i također obveze iste plaće radnicima ako se nalaze u istoj zemlji. No, na taj način nećemo još riješiti sve. Još postoje razlike u sustavima socijalnog osiguranja između zemalja članica, kao što je to upravo slučaj rumunjskih radnika koji rade u Nizozemskoj. U Nizozemskoj takvu vrstu radnog odnosa nazivamo šopingom e, za socijalnu skrb. Trebamo uskladiti sustave socijalne skrbi i sustave mirovinskog osiguranja i ako osiguramo istu plaću za isti rad i istu razinu zaštite, moći ćemo očuvati solidarnost u Europi i u budućnosti. Hvala. Gospodin Zvoltovski, na jednu minutu. Panie przewodniczący, szanowna pani komisarz, dziwię się komisji gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice. Komisija otvara novo poprište za bitku u trenutku kada se Europska unija već nosi sa jednom velikom krizom, a učinak direktive o obučavanju radnika je ograničenje slobode kretanja i to dovodi do povećanja nezaposlenosti u Europskoj uniji naročito e, na našem domaćem tržištu. Potrošači su oni koji su prvi zahvaćeni ovom pojavom i oni će biti prve žrtve ovog prijedloga komisije. Tko ima koristi od ovog prijedloga? To su oni koji imaju koristi od kapitalizma i to vidimo sve više i u cestovnom prijevozu u Europi. Ne možemo sve svesti samo, samo na najsiromašnije zemlje i tamo postavljati umjetne prepreke malim i srednjim poduzećima jer ćemo tako dovesti do podjele između bogatijih i siromašnijih zemalja. Moramo se usprotiviti ovakvim podjelama. Hvala gospođa Harkin na minutu i pol. Hvala. Konačno imamo prijedlog izmjena i dopuna ove direktive. Predsjednik Juncker i povjerenica su obećali istu nagradu za isti rad na istom radnom mjestu i to im je doista drago. Ova direktiva je stara 20 godina i bilo je brojno e, broj, velik, broj predmeta pred sudom e, o tome i također bilo je e, i nesigurnosti u vezi sa odredbama ove direktive. Nadam se da će ove izmjene i dopune riješiti te probleme, ako ne sve. Još uvijek postoji otvoreno pitanje e, članka 45. govora o funkcioniranju Europskoj uniji i članka 56 kojim se osigura usluge preko granice. Članak 45. osigurava jednake postupanje za sezonske radnike, za radnike na ograničeno radno vrijeme, za žene i muškarce, ali ne za upućene radnike. U nekim sektorima, poput recimo građevinarstva, postoji razlika u plaćama od 30% između lokalnih i upućenih radnika, a u zemljama gdje upućeni radnici e, čine veliki postotak u tom sektoru, upućivanje može smanjiti plaće. Da, Treba nam e, konkurencija među poduzećima, no kao što ste sami rekli povjerenice, to se mora temeljiti na više elemenata, na produktivnosti, na stručnosti, inovaciji i e, vrsti i kvaliteti usluga, a ne isključivo na plaćama. Za razliku od gospodina Kaze, želim vam zahvaliti na ovoj hrabrosti u podnošenju ovog prijedloga. To je dobar početak. Hvala gospodine Lehjarik na jednu minutu. Pravosuđe i stvaranje jedinstvenog europskog prostora ne iziskuje jednu ovakvu direktivu. Dakle, ono što vi predlažete jest e, međusobna konkurencija među radnicima. Dakle, mi tražimo novu direktivu koja bi se razradila na temelju savjetovanja sa sindikatima kako bi se upućenim radnicima omogućio jednako postupanje kada je riječ o plaćama i e, socijalnoj skrbi i uvjetima na radnom mjestu i to bi trebalo omogućiti također stvaranje i Europske radne inspekcije kako bi se osigurali visoki standardi na radnim mjestima i Europska unija treba postati pokretač novih e, gospodarskih i socijalnih prava za sve radnike i radnice, jer inače e, će je građani još više odbacivati kao što se sada događa. Hvala gospodin Rajnke na jednu minutu. Hvala. Budućnost Europske unije je ugrožena. Brojne građani više nisu uvjereni da Europska unija može održati obećanja koja je pružila. Čak se ja ponekad pitam, činimo li dovoljno da stvorimo pravedno tržište rada koje će zaštititi radnike od izrabljivanja, omogućiti pravednije društvo i otpornije društvo u doba krize. Prijedlog revizije direktive o upućivanju radnika nije dovoljno ambiciozan. Mi ne održavamo upočajanje da ćemo zaštititi radnike od izrabljivanja, naročito one radnike koji uglavnom ovise o europskom zakonodavstvu sa socijalnom dimenzijom, a to su upućeni radnici. Držimo od komisije za, da izričito zaštiti one radnike koji prelaze granice koji su zbog toga ranjivi. Zemlje članice trebaju provesti odgovarajuće zakonodavstvo na ozbiljan način. Sramota što živimo u jednoj od najbogatijih regija svijeta, a još uvijek nismo sposobni zaštititi radnike od nezakonitih i opasnih uvjeta rada i od poslodavaca koji zlorabe sustav. Trebamo poraditi na tome i nadam se da će ovaj prijedlog omogućiti upravo takav ishod. Hvala, gospođa Adžeja, na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice. 2014. godine Europska komisija je izdala provedbenu direktivu koja je trebala onemogućiti socijalni dumping na štetu radnika koji su privremeno upućeni na rad u drugu zemlju članicu. Trebala je razotkriti prijevara od takozvanih paravan poduzeća. No, nažalost, e, i rasprave i u parlamentu i između zemalja članica onemogućile su pravu procjenu i donošenje rješenja za ovaj problem. Ova direktiva još uvijek, nažalost, otvara brojne probleme, zato jer zemlje članice imaju previše slobode u provedbi ili neprovedbi nadzornih mjera i sankcija kako bi se kaznilo e, slučajeve zlouporabe. Također se daje previše mm, povjerenja u sposobnost zemalja članica kada je riječ o pružanju informacije i pomoći zemljama domaćinima u razotkrivanju i kažnjavanju prijevara. I osim toga postoji još zvrka u vezi sa načelom razmjernosti što će dovesti, ako se to ne riješi, do neučinkovitosti i nedjelotvornosti ove direktive. Treba poraditi još na brojnim problemima kako bi ova direktiva bila učinkovita. Hvala gospodin Šulce na minutu i pol. Gospođo povjerenice Tajsen, kao prvo vam želim zahvaliti na onome što ste nam danas predočili, na tome što ste predstavili. Mislim da je to doista dobar temelj s kojim možemo raditi. Isto tako mislim da je važno da se još jednom bavimo s ovom temom Europskoj unije jer je jasno da sve ne ide tako glatko kao što bismo mi to htjeli kada se radi o ovoj temi ali ja upozoravam na to da ne bismo trebali iznositi paušalne tvrdnje, već bismo se trebali pozabaviti sa podacima i sa brojkama. Nije svaki upućeni radnik u EU problematični slučaj. Često se radi o tome da se Eh, upuću radnici samo iz država s nižom plaćom u države sa višom plaćom, to se često kaže, ali to nije točno. Imamo 50 do 60% upućenih radnika za koje to vrijedi, ali drugi ostatak eh, upućenih radnika ide u zemlje sa nižim plaćama. Primjerice u građevinarskom sektoru, u pogonima za klanje životinja imamo slučajeve zlouporaba i to moramo riješiti možemo imati orijentiranu reviziju, to je u redu, ali važan je i sadržaj. I druga tema koju želim spomenuti je tema jednaka plaća za isti rad na istom mjestu. Mislim da to dobro zvuči, ali da se to teško ili zapravo uopće ne može provesti. što to sad znači? Je li to bruto plaća, neto plaća, ehm, zatim eh, kako ćemo usporediti isti rad? a isto mjesto je li to ista država, ista savezna pokrajina, na primjer su Njemački, ista regija. To će još biti duga rasprava, a mi smo na nju spremni. Hvala. Hvala lijepo. Zastupnica Ulfskog, izvolite. Hvala vam. Vi, gospodine povjerenice i gospodin Juncker, ste iza prijedloga da jednak rad podrazumijeva jednaku plaću, govorite o zaštiti socijalnog dijaloga, da i radnici i sindikati trebaju tu imati e, pravo na riječ, a ne političari. Međutim, ono što sada imamo jest prijedlog koji ide u suprotnom pravcu. U prošlosti, željela sam reći, ispričavam se, imali smo gori prijedlog nego što je ovaj sad. Ono što znamo je da će biti potrebno više kretanja na vlastitom radnom mjestu i e, tu moramo tražiti jednaku plaću za jednak rad. Gospođo Tisen, vi ste govorili o biološkim plaćama. plaće žena su automatski niže od onih muškaraca. Mislim, slažete li se sa geografski motiviranim plaćama? Mislim da to nije prihvatljivo. Moramo promijeniti situaciju. E, tu moramo preraditi direktivu. Mi u odboru za zapošljavanje usko ćemo surađivati s vama na ovom pitanju. Hvala lijepo. Zastupnica Lopez. Gracias, presidente. Hace 20 años los Hvala vam. Prije 20 godina sindikati su tražili direktivu kojom će se štititi upućeni radnici. Mi smo eh, ju dobili i konkurentnost eh, na jedinstvenom tržištu se pretvorila i na konkurenciju na, na, na među radnicima. To je dovoljno do smanjivanja njihovih eh, plaća i njihovih eh, prava. Međutim, sada se evo vrše pritisci da se to izmjeni. Međutim, jako smo daleko od Junkerove krilatice jednak rad za jednaku plaću. Ovdje ima dosta dvojbenih stvari isključuju se doprinosi za socijalnu zaštitu, upućeni radnici su izvan kolektivnih ugovora, trebaju čekati 24 mjeseca da bi se na njih u potpunosti odnosile, e, svi, da bi se na, njih odnosila određena radnička prava. Mi se protivimo takvom zakonu koji ne bi e, zaštitio e, radnu snagu koju sada čini 2 milijuna ljudi imamo e, situaciju u kojoj dolazi do erozije radničkih prava od početka financijske krize. To je izazov koji je dalje otvoren i dolazi do problema u usklađivanju propisa. Hvala lijepo. Gospođa Kali. Gospođo povjerenice, konačno Europska komisija govori o socijalnoj europske uniji. I naravno da ste tu iznijeli nekoliko dobrih poboljšanja, primjerice jamstva da je postoji jednaka plaća za jednak rad na jednakom radnom mjestu, ali prestanemo sa sloganima, trebamo biti brži, trebamo ići dalje sa e, zaštitnim mjerama za zlouporabu e, upućivanja radnika u Europi. Trebamo nam popis poduzeća koji zlouporabljuju sustav. E, trebamo sankcije za one koji zlouporabljuju sustav. Sve to treba prije nego što postane prekrasno, gospođo Pranice, Zašto kažem to? Zato što je socijalni dumping simbol borbe protiv eh, jedne struje koja želi zaštititi Europsku uniju i struje koja želi uništiti Europsku uniju. Treba nam istinske mjere za harmonizaciju socijalnih propisa od ozgo prema dolje. Radi se o samoj našoj Europskoj uniji, zato mi E, i zelenih želimo i dalje se boriti, e, želimo učinkovite kontrole, ali isto tako i minimalnu plaću u Europi. E, sustav osiguranja u slučaju nezaposlenosti i socijalnu zaštitu na europskoj razini. O tome se ovdje radi. Hvala. Un minut i 30 sekunde. Zastupnik Ers, izvolite, minuta i 30. Hvala lijepa. Drago mi je što je konačno predstavljena ova ideja i da smo konačno na njoj počeli raditi. Ovdje imamo razlike između zemalja članica kada je riječ o primjeni. Želio bih, e, želio bih čestitati povjerenici Tisen što se nastavila baviti ovim e, dosijom i držati ga visoko u listi prioriteta. Ovim ćemo poboljšati situaciju brojnih upućenih radnika i smanjit ćemo nelojalnu konkurenciju. Unutarnje tržište je sloboda kretanja radnika i ljudi je od izuzetne važnosti. Međutim, moramo govoriti ne samo o mobilnosti, već o pravednoj mobilnosti. Neki od prioriteta već su naglašeni, to je trajanje, upućenosti. U principu je riječ o privremenoj mjeri i treba se uzeti u obzir njeno trajanje. O tome će se raspravljati još u parlamentu. Mislim da je ovaj prijedlog odličan da se to vrijeme ograniči. Potom kada je riječ o naknadama, E, upućenim radnicima potrebno je usvojiti transparentne i jasne mjere za radnike, ali i za tržište. Tu smo imali neke prijedloge, to je prijedlog e, povjerenice Tisen, on je po meni uravnotežen i dobra baza, odnosno osnova za nastavak rada. Nadam se da ćemo ovdje u parlamentu od sjevera do juga, s lijeva na desno, da ćemo uspjeti surađivati kako bismo ga poboljšali. Hvala lijepo, riječ ima zastupnik e, Simon. Hvala. Ja sam htio objašnjavati kolegama iz Ukipa o čemu se ovdje zapravo e, radi. Da je riječ o sprječavanju zloporaba slobode kretanja mi možemo prevenirati, sam htio objasniti, ali vidim da kolege nema, odradio je svoju 60 sekundi za YouTube i on je otišao u kafić. I evo želim čestitati povjerenici što je stvarno slušala i što pokušala napraviti razliku. Mnogi su kolege rekli koliko još posla potrebno obaviti univerzalna kolektiv, univerzalni kolektivni pregovori, To nam ne odkoristi u Ujedinjenom kraljevstvu jer nemamo takav sustav. Potrebne su nam e, kolektivni ugovori na razini tvrtke. 24 mjeseca također nije korisno, treba nam 6 mjeseci. Ali u principu samo to što ste nas slušali, izmijenili prijedlog, evo hvala vam na tome. Damna e, Regnar. Hvala lijepo. Zastupnica Regnar, izvolite. Hvala lijepa, poštovana gospođo Povenica, vi ste i sami rekli natjecanje koje se odvija, najčešće nepravedno natjecanje, natječe se oko plaća, oko doprinosa i od neisplaćavanja socijalnih e, doprinosa, dakle, a nažalost ne preko inovacija ili ideja novih poduzeća. S tim u vezi, s ovim jako važnim prijedlogom za koji smatram da je dobar, da je sad konačno pred nama, imam jedno konkretno pitanje upućeno vama. U Austriji se često natječajima daju poduzeća koji nude najnižu cijenu. E, ti, ta poduzeća rade sa upućenim radnicima koji upućuju na rok od dvije godine, a sada primjerice imamo dokaz e, A1 da se u zemlji porijekla isplaćuju socijalni dopisi, ali oni se ne isplaćuju zato što nemamo prekograničnu suradnju. Hoće li pomoću tih promjena koje ste vi iznijeli se ta međuigra službe za socijalno osiguranje, direktive upućenjima na radnicima i direktiva o provedbi sada postati jasna? Hvala, zastupnik Benifej, izvolite. Hvala. A konačno imamo ovaj očekivani tekst reforme o direktivi o upućivanju radnika. To je ciljana direktiva, to je rekla i povjerenica Tisak koja djeluje na te glavna fronta. To je naknada radnicima, dakle u slučaju rada u drugoj zemlji, potom e, dugotrajno izbivanje i tako dalje. Morat ćemo pažljivo analizirati područje primjene ovih odredbi, moramo provjeriti da li ove malobrojne izmjene mogu stvoriti i dostići potreban cilj, a to je jednakost u plaćama za jednake radnike na istim radnim mjestima. To je osnovni cilj za naš klub. Moj prvi dojam je mješovit. Drago mi je što je komisija odlučila odlučila pozabaviti se ovom komisijom, a ne pretrpiti pritiske oni koji su htjeli tek čekati ocjenu direktive koja je donesena 2014. Međutim, skeptičan sam kad je riječ o prijedlogu s obzirom na veličinu problema. Uvjeren sam da ćemo kao parlament uspjeti zajedno ojačati tekst. Hvala lijepo došli smo do slobodnog javljanja za riječ. Iz EPP imamo šest zastupnika koji su se javili za riječ. Potom slijede ostali klubovi sa po jednim e, govornikom. I zato ću dati riječ trojici kolega iz EPP-a i potom drugima koji su se upisali. Vanden Kandelar, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Kolege, povjerenice, niti jedan prijedlog nije savršen, pa i ovaj koji je predstavila povjerenica Tisen nije savršen, za neke je dovoljno, za druge je premalo, ali prijedlog je uravnotežen i to je pozitivno. Stavlja se u centar interes radnika, jednaka pravila za sve kada je riječ o tvrtkama. Prijedlog se temelji na načelu jednak rad, jednaka, jednaka plaća i to zaslužuje priznanje. Komisija ovdje daje dobar primjer. Mi parlamentarci, zemlje članice moramo se osigurati da poboljšamo situaciju kako bismo izbjegli daljnje e, kršenje radničkih prava. Također moramo poboljšati kontrolu. Suradnja između zemalja članica je jedina garancija koja može e, zajamčiti da će se ove situacije riješiti, a i to je dio povratka vjerodostojnosti u europske institucije. Hvala lijepa. Zastupnik Koferati, izvolite. Gospođo povjerenice, napor koji je poduzela komisija je zasigurno za svaku pohvalu, ali rezultat je razočaravajući. Ja nisam protiv slobodnog kretanja, što više mislim da mobilnost može biti važan e, instrument e, za konkurentnost e, kada je riječ o pojedinim tvrtkama. Međutim, također mora postojati jednaka plaća, jednak socijalna davanja, jednaki zakoni. U suprotnosti mobilnost postaje sredstvo socijalnog dumpinga, to utječe na tržišnu utakmicu i na osobe koje sudjeluju u ovim praksama. Ova jednakost koju, vi, koju se spominje ne nalazi se u vašem prijedlogu. Morat ćemo početi iz početka. I to sa velikom pažnjom, zato što se među vremenu razvila situacija na terenu. 24 mjeseca nisu dovoljni. Oni su u suprotnosti s onom eh, što je predviđeno za sezon odredbama za sezonski rad. Istovremeno vas želim podsjetiti da u sporazumu između Europske unije i Ujedinjenog kraljevstva imamo e, mjere koje se bave zaštitom osoba i to je upravo još jedan od problema s kojim ćemo se morati nositi. Hvala lijepo, zastupnik Marijas. Gospodine predsjedavajući, direktiva e, to spriječava socijalni dumping e, i pomaže mobilnosti što je jako važno. Međutim, imamo tu jednu čudnu situaciju. S jedne strane je sporazum koji su zaključile različite vlade vezano uz britansko pitanje i tu se nalaze neki elementi ugovora prema kojem će doći do diskriminacije na osnovu nacionalnosti radnika koji pristižu na tamošnje tržište rada. I ti radnici neće uživati e, ista prava kao ostali. Neće imati porezne olakšice, neće imati pravo na poticaje. I to se također tiče Europske unije. Onda o čemu sada razgovaramo? Imamo diskriminaciju na štetu e, radnika na osnovu e, njihovog državljanstva. I govorimo o 400 tisuća grčkih znanstvenika koji će na ovaj način biti diskriminirani. Kako možemo govoriti o slobodi kretanja ljudi? Prestanemo s time. Hvala. A zastupnica Gonzales. Hvala. Obsesija zemalja članica je bila da se dođe do veće gospodarske integracije, a u drugom, drugi plan je pala društvena konvergencija. Kada imamo odgovor na socijalne potrebe građana, onda moramo na njih odgovoriti. Moramo graditi Europu u kojoj mora postojati jednaka prava za sve, a osnova zato moraju biti razvijene demokratske zemlje. Ne treba se ići suprotno. Moramo smanjiti razlike, a ne povećavati ih. Ukoliko se nastavi s ovim asimetričnim E, modelom i ćemo sve vrstu prevaru u odnosu na dobre evropske modele. I sve mjere koje su upućene protiv e, socijalnog dumpinga moraju se podržati. Isto kad ćemo mi dati podršku reviziji direktive u upućivanju radnika. Ona se mora pozabaviti upućenim radnicima i moramo se boriti protiv nelojalne konkurencije. Hvala, gospođa Morin Šantije. Hvala vam gospodine predsjedavajući. S ovim prijedlogom o direktive o upućenim radnicima, gospođo Brnjice, vi se bavite pitanjem koje populisti iskorištavaju, koji se pozivaju na nacionalno razmišljanje. Vi ste hrabri, imamo tu ciljenu reviziju i rekli ste jasno što želite, više mobilnosti, to je ono što mi želimo. A isto tako i lakše stvarati radna mjesta, veća dinamika poduzeća, kako svatko ima posao, a i socijalnu zaštitu na razini Europske unije. Da, mi ćemo raditi na tom tekstu za sve radnike Europske unije i za dinamiku rada. Trebamo koristiti isto tako taj instrument kako bismo se borili protiv zlouporabe, kako bismo primjenjivali europsko zakonodavstvo, kako bismo svi ovdje zajedno, a dobro sam sačuvala sve intervencije, iskoristili one točke oko kojima se slažemo kako bismo svi zajedno išli naprijed. Znajte, gospođo da smo na vašoj strani. Ehm, Hvala. Imamo još jedan zahtjev kluba ECR. Mislim da mu možemo dati riječ. Kiitos, puhemies. Tällä hetkellä yli Hvala lijepa. Trenutno 8 milijuna evropljana traži posao u drugoj zemlji članici. Većina njih su dobro obrazovani profesionalci. Imamo osim toga 1,6 milijuna radnika koji rade u drugim zemljama. A tu su i upućeni radnici koji, čiji su ugovori e, nešto kraće, imamo dakle i milijun i pol takvih radnika na tržištu. Bez obzira na skupinu u kojoj se nalazite kao radnik, ključno je da oni moraju imati jednaku plaću za jednak rad. Ne bismo smjeli imati tržište rada u dvije razine gdje upućeni radnici dobivaju manje nego domaći radnici i to uzrokuje probleme. Također to narušava konkurenciju između tvrtki i protivno je našim temeljnim e, načelima. Hvala, zastupnik Šogor. slažem se sa prijedlogom po kojem se razlog po kojem se svaki zakon mora donositi na osnovu dokaza njegovoj potrebi. Zato još čekamo rezultate o prijenosu ove direktive. Vrijeme zato još nije prošlo i ne možemo sad davati ocjenu njezine provedbe. Sada, vezano za ovaj slučaj, bavimo se jednim od temeljnih načela za zajedničko tržišta, to je sloboda kretanja, sloboda pružanja usluga. Morali bismo biti oprezni u našim naporima u borbi protiv prijevara i zloporaba. Slažem se da je ta borba potrebna, ali ne smijemo stvarati birokratske druge barijere e, mobilnosti radnika i u konačnici evropskoj konkurentnosti. Hvala. Riječ ima povjerenica Tisen, izvolite. Eh, eh, Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Hvala vam, uvaženi zastupnici, na ovoj iscrpnoj raspravi. ću kratka, već sam na početku dugo govorila, ali ipak bih rado rekla sljedeće. Ja vam zahvaljujem na ovoj bogatoj raspravi. To je ono što sam očekivala. Nekima s ovim idemo predaleko, s nekima ne dovoljno daleko, neki kažu da smo prebrzi, neki da smo prespori pri iznošenju prijedloga. Ali ja ću ipak zabilježiti i to mi daje razloga da budem optimistična, gospodine predsjedavajući, da ovdje u Europskom parlamentu mnogi pokazuju da su spremni se saslušati zajedno raditi i vidjeti kako možemo ostvariti pozitivan rezultat. To sam ustvrdila kod mnogih klubova zastupnika. I zatim želim reći sljedeće. Zašto upravo sada imamo naš prijedlog? Zašto ne bismo pričekali dok se ne provede direktiva o provedbi iz 2014. godine. Pa ta direktiva iz 2014. godine je uvedena kako bismo bili sigurni da države članice dobiju bolje instrumente i da bolje zajedno surađuju kada se radi o primjeni propisa. Dakle, imamo tu direktivu e, vezanu uz borbu o zlouporabi i o prijevari i kako, isto kako bismo se pomenuli da se propisi dobro primjenjuju. U tom smislu državama članica treba još i više instrumenta, a putem e, direktiva o provedbi to i dobivaju. To je vrlo vrijedan komad zakonodavstva. Članice se pozivaju da vrlo brzo provedu direktivu i mi očekujemo da će se to se dogoditi u skladu s rokom dakle, do 18. lipnja. Ali to nije dovoljno, moramo imati hrabrosti i promotiti naša pravila. I tu usvrđujemo nedostatke. I zbog toga je komisija na samom početku svog rada obećala Europskom parlamentu da će se baviti ovom temom i da će doći do preinake na temelju načela jednaka plaća za jednak posao. Zbog toga to činimo sada i u tom smislu ne moramo čekati do e, države članice ne počnu sa provedbom direktiva o provedbi. Prema našim pravilima mi već sada možemo s ovime baviti. Gospodine predsjedavajući, mislim da imamo dovoljno vremena za to da ćemo imati još i dovoljno prilika e, za razmjene gledišta o tehničkim detaljima, ali već mogu konkretno reći nešto o sljedećem. Naime, dobila sam pitanje vezano uz formular A1. Uz formular A1 s kojim se dokazuje da se plaćaju socijalni doprinosi u zemlji porijekla. kada se radi o ovakvoj koordinaciji socijalnih prava, onda ćemo se mi pobinuti da formular A1 bude pouzdan e, alat. Zatim još jedno pitanje, da bismo trebali imati jednaku plaću za jednak posao na jednakom radnom mjestu i da želimo i maksimalno provesti socijalne ugovore, ali sve to mora biti u skladu s našim zakonodavnim okvirom. Pozivam vas da dobro pogledate te dokumente. Postoje neki slučajevi gdje idemo toliko daleko s tim da da smo čak uključili socijalne ugovore unutar poduzeća u ovo. Ali imamo i pravilo o nediskriminaciji, stoga imamo tu određena ograničenja. Ali molim vas da detaljno razmotrite naš prijedlog pa ćete vidjeti da maksimalno poštujemo socijalne ugovore, već i iz samog poštovanja prema socijalnim partnerima. Zatim želim još nešto naglasiti, kao što sam to činila i u mom uvodnom govoru. Nama je važna mobilnost radnika u EU, to treba poticati. U tu svrhu su nam potrebna jasna pravedna pravila i pravila koje ćemo moći primjenjivati i to odmah. Istodobno nam je također potrebno i da građani prihvate ta pravila. Pravila dakle ne trebaju biti samo pravedna, već se trebaju i percipirati kao pravedna. Zbog toga smo iznijeli taj prijedlog i veselim se našoj zajedničkoj raspravi u koju ćemo uključiti države članice Europske unije u ovom domu sam već naišla na mnoštvo dobre volje i sigurna sam da ćemo zajedno naći rješenje. Hvala vam na ovoj raspravi i hvala vam na vašem konstruktivnom pristupu. Hvala vam lijepa, gospođo povedenice. S ovima smo završili s ovom raspravom. Imamo jedan, e, jedno javljanje vezano uz poslovnik. Hvala vam gospodine predsjedavajući, molim vas da odgovorite na nešto što me zabrinjava jer sam uspio ustvrditi da tijekom ove rasprave o direktivi o upućenim radnicima da niti jedan zastupnik iz NF-a, dakle iz ekstremne franske ljevice, nije sudovoljio u ovoj raspravi, nije tražio riječ. Dakle, zanima me jeste li vi zabranili im govoriti ili jesu li oni uopće nezainteresirani za ovu raspravu? a u svakoj izbornoj kampanji nam probijaju uši sa ovom temom, a sada evo kada se bavimo konkretnim radom, onda moramo usvoditi da nisu prisutni danas na večer. Hvala vam lijepa. Prelazimo sada na sljedeću točku na dnevnom redu. Tu se radi